Donc on va commencer par le point 13 de notre ordre du jour. Počinjemo sa 13. točkom dnevnog e, reda kao što je to bilo predviđeno. Radi se ovdje o analizi općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2008. godinu, 18. godinu svi dijelovi. Ja sam bio izvjestitelj e, i to izvješće je bilo znači e, dano EPP-u. Mi smo imali u ožujku isto tako raspravu vezanu uz prioritete koje trebamo uzeti u obzir e, što se tiče usvajanja proračuna 2018. godine. Imali smo tako i znači e, drugu etapu postupka Imali smo u ovom trenutku Europsku komisiju koja e, vrši evaluaciju, imamo 13 projekata koje je naš odbor e, predložio. Danas imamo predstavnike komisije, Dora Korer koja će nam e, predstaviti sadržaj znači proračunskog prijedloga za 2018. godinu koju je komisija sastavila i u tom smislu odmah dajem riječ Dori. Izvolite. Euh, Komisija je doista predstavila nacrt e, proračuna za 2018. kao što ste rekli u svibnju, a nacrt proračuna za sljedeću godinu se uglavnom koncentrira na političke prioritete komisije. To je prvenstveno sigurnost, migracije, ali i investicije i održivi rast. Mislim da su troškovi za ribarstvo i pomorstvo um, um, zapravo izraženi u iznosima kako izgleda za 2018. Dakle, što se tiče sredstva, sredstva za preuzete obveze, to je otprilike isto kao što je bilo do sada, a za a za mm, više od 160 milijuna iznose sredstva koja su preuzeta za plaćanje, sredstva za plaćanje. Mislimo da će većina sredstava u zemlje članice ići preko Fonda za pomorstvo i ribarstvo. Iako mi je drago da je veliki dio proračuna zapravo ide na jedno zajedničko upravljanje i da se napokon počinje provoditi ta naša ideja Imamo 17 država članica koje su napokon komisiju obavijestile o tome ko su kod njih zapravo zadužena tijela za upravu i ko s kojima trebaju koordinirati svoj posao. Prema tome, 17 država članica je to već e, odradilo, pa se nadamo da ćemo i sa implementacijom ovih novina u našem izvedbi proračuna početi što je prije moguće. To su bile one dobre vijesti odmah na početku. A kao što znate, nacrt proračuna dolazi u parlament i vijeće i dijalog između proračunskih tijela je pred nama, on će početi. Nadamo se da će, dakle, nadležni parlamentarni odbor predložiti sve što se tiče parlamentarnih stajališta vijeću i da će onda na taj način razgovor se ubrzati. Kao što znate, mi imamo jako puno dobrih projekata. Mi smo sve to vrlo temeljito izanalizirali i pritom, kao što smo rekli, smo se pridržavali političkih prioriteta kao našeg fokusa, a pravne osnove su tu isto razriješene. Nadamo se da ćemo sa svojim prijedlogama biti gotovi kompletno u detaljnom izdanju do kraja mjeseca i moći početi raditi na izvedbi. A sada samo nekoliko detalja o troškovima koje imamo, kako su predviđeni u nacrtu proračuna. Počet ćemo sa svim doprinosima za naše ugovore partnerske. Uglavnom imamo e, sve naše sredstva preuzeta za obveze u skladu sa proračunskim linijama kako je bilo i predviđeno. A imamo dakle sve sporazume o održivom ribarstvu koji su već na snazi. Mi očekujemo da će se svi ti sporazumi o održivom ribarstvu produžiti, dakle nastaviti, a raščlanjena sredstva, raščlamba sredstva izgleda ovako. Za ova sporazume koji su već na snazi smo 90 milijuna eura preuzeli sporazume o održivom ribarstvu, a za one sporazume za koje smo, očekujemo da će se tek sklopiti ili koji se tada, koji se sada pregovaraju, ili one koje će se produžiti iduće godine, smo spremili 45 milijuna u rezervi. Zatim, kao što je u skladu s našim međunarodnim obavezama, je to sve naravno napravljeno prema istim proračunskim linijama. Zatim naći ćete 15 milijuna eura koji su predviđeni za plaćanja razdoblje od 2007. do 2013. koji su bili predviđeni za naš fond za ribarstvo i koji su preostali. Dakle, to će, taj novac će biti potrošen za preostale tražbine i neplaćene račune iz, okvir, iz tih programa. Mi smo već vidjeli, dakle, za EFF fond već u ožujku ove godine kako izgledaju, dakle koliko ima neplaćenih računa i vidjeli smo pri zaključivanju tog programskog razdoblja da pokrivamo sa našom, dakle, ostatkom i rezervom koja je ostala sa, od 50 milijuna sve te račune i nadamo se da ćemo onda kompletno sve programe iz EFF-a e, razriješiti do kraja 2018. i konačno ih zaključiti. A sad e, ovo podijeljeni, podijeljeno uprava, upravljanje, to je dakle najveći stavka gdje najviše novaca i sredstava ide. To je već krenulo se s implementacijom i mi mislimo da smo kompletno u skladu sa uredbom već odredili sredstva. A sredstva za preuzete obaveze su manje, ako ste primijetili u 2018. nego 2017. I to za, razlog za to je što smo mi koristili godišnje iznose od 2016. i 2017. i to sada koristimo za 2018. To ne znači da mi investiramo i trošimo manje novaca, ne nego uzimamo ona izvojena sredstva iz proteklih godina koje smo tek sad uspjeli naplatiti od različitih članica i s time pokrivamo ove e, tekuće programe u 2018. A sad ako mi dozvoljavate, ja bih odmah prešla na ovaj izravni dio o EMFF-u. To je riječ dakle kako integrirati pomorsku politiku. I vidite da ovdje su ova za 2018. smo tražili 48 milijuna na ime tog tih izdataka za kao sredstva za preuzete obveze. I mislimo da će to ići kroz formu delegiranog akta. Ali kasnije ćemo kao zadnju točku današnjeg dnevnog reda općenito razgovarati čisto načalno o tome zašto idu delegirani, a zašto provedbeni akti. Tih 48 milijuna se otprilike E, većina toga ide zapravo za ribarstvo i to za inovacije, investicije, poticanje rasta u plavoj ekonomiji, koja po našem mišljenju prelazi opseg od milijarde eura u ovoj godini. A sad e, govorimo o našoj kontroli i u Rigi koja je za kontrolu ribarstva. Kao što znate, od 2007. kad je osnovana njezin proračun je bitno povećan i to u okviru ovog cijelog paketa za obalne straže. Njihov proračun je sada vrlo stabilan za dvije, za 2018. nalik na onaj e, kao i 2017. predlažemo 17 milijuna za agenciju u sredstvima za preuzete obveze za tu agenciju. Također, agencija što se tiče zaposlenika dolazi, i dobiva još radnih mjesta, ali to isto tako je predviđeno i financira se iz onog paketa o obalnim stražama i patrolama. Dakle, kao što vidite ovdje bih stala, nemam što više, cijeli proračun za 2018. je totalno predvidiv i mislim da je, čekam vaše komentare, ali po običaju znam da ste vi vrlo Mm, da kažemo, pozitivno nastrojeni i vrlo kulantni u našem radu. Euh, Hvala uistinu na ovoj prezentaciji, Dora. Ja kao izvjestitelj moram reći da prije svega zahvaljujem komisiji na ovoj prezentaciji. Imam nekoliko primjedbi u svakom slučaju, to nije iznenađajuće. E, moj e, znači, e, nacrt proračuna će insistirati na prioritetima znači zajedničke poljoprivredne politike. Ono što je važno da isto tako e, skupljamo informacije vezano uz aktivnosti ribarstva i vezano uz e, mlade. Mi ćemo u svakom slučaju podcrtati važnost Agencije za kontrolu ribarstva. E, šteta je što smanjujemo proračun. Možemo reći da zajednička ribarska politika ima, znači su susreće se sa zbilja velikim izazovima i zbog toga agencija mora imati e, financijska sredstva na raspolaganju kako bi plaćala sva djelovanja aktivnosti vezano uz e, kontrole i tako dalje. Imamo znači za 2017. E, smanjenje od 30%. To pokazuje da države članice ne mogu koristiti taj novac za zajedničke projekte, ne mogu se dogovoriti. Mi smo se nadali da će to funkcionirati, izgleda da ne, trebaju nam reći objašnjenje vezano uz to. Isto tako, e, e, što se tiče provedbe reformirane e, ribarstvene politike, žao nam je što nemamo povećanje projekata, možemo reći da što se tiče sredstva za plaćanja se spanjuju za skoro 10%, a isto tako imamo i programirane projekte što se tiče kredita EMFF-a, e e, znači e, izuzetno je važno da imamo dovoljna financijska sredstva kako bismo na području ribarstva postigli ciljeve ZRP-a. moramo također imati dovoljno sredstava za naše naša priobalna područja isto tako za plavi rast. Evo, to je ono što sam želio reći, a sada dajem riječ kolegama koji žele uzeti riječ. Klara, izvoli. Sasvim kratko, gospodine predsjedavajući. Mi podupiremo ono što je upravo rečeno. Mislim da što se tiče ove primjene, da to treba predvidjeti i ribarstvenu politiku i moramo predvidjeti još puno prijelaznih regulativa. Što se tiče prioriteta, e, to su strukturni fondovi i ovdje u ovom proračunu došlo je do smanjenja. Hvala, Klara. Ja se slažem s tim. Mi samo uzimamo riječi IT, ali razgovarao sam s kolegama i drugi kolege isto tako dijele takvu analizu moramo biti vrlo oprezni i mi ćemo zbilja biti oprezni. Dora, evo, želio bih ti ponovo dati riječ, ali ne, evo Gabriel, izvoli. Da, da, ja se svaista slažem sa onim što ste vi rekli kao predsjednik i mi to apsolutno podržavamo. Treba će nam daljnje investicije u kontrole ako želimo ostvariti svoje ciljeve. Trebaju nam bolje kontrole i zbog toga ćemo trebati i više financijskih sredstava. Tu se mogu samo s vama složiti. Dora, želiš li nešto riječi na zaključke? Samo e, nešto kratko. A, radi se o smanjenju e, sredstva za plaćanja za e, znači Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Ono što se događa je da države članice nisu potrošile e, sredstva za 2016. i 2017. koje su dobili kao predfinanciranje. Mi ćemo znači ponovno uzeti ta sredstva i ukoristit ćemo ih za plaćanja u 2018. godine. Zbog toga imamo e, smanjenje sredstava za plaćanje za 2018. godinu ako država članica ne preuzmemo na E, ta sredstva, onda će ta sredstva biti izgubljena za uvijek. Ne želim sada e, da se stvara e, neki loš dojam ili krivi dojam. Ovdje se radi zapravo o računovodstvenoj operaciji kako proračun e, zajednice ne bi izgubio sredstva koje je dobio u okviru prefinanciranja za 2016. i 2017. godinu. Hvala Dora, shvatio sam to, no imam dovoljno iskustva na ovom području kao e, član parlamenta i kad je, znači, bez obzira o kojoj skupštini se e, radi. Kad govorimo samo o čisto računovodstvenoj operaciji, ja bih prije svega to želio provjeriti. Uvijek e, preferiram e, provjeriti tu činjenicu. Što se tiče kalendara imamo znači prezentaciju sredinjom lipnja mišljenja imamo 25.7. Eh, rok za podnoženje amandmana i eh, glasanje u eh, odboru bi trebao biti 30.8. Evo to je ono što sam vam želio reći. C'est bon. Donc nous si Sada ako se slađete ili ako se uopće ne slažete, <laughs> evo mala šala za jutro, prelazimo na 12. E, točku dnevnog reda, radi se o razmjeni gledišta s revizorskim sudom o posebnom izvješću o sustavu kontrole u ribarstvu. Revizorski sud je objavio 30.5. posebno izvješće znači o sustavu kontrole u ribarstvu. Govori se o e, kontroli u ribarstvu, potrebni su dodatni napori. Revizorski sud govori ovdje o učinkovitosti sustava ribarstva Europske unije i govori o tome da države članice ne provode sve potrebne kontrole. E, danas imamo e, čast E, da s nama bude, oprostite, ne znam hoću, hoću li moći izgovoriti vaše ime, Vojčeovski, gospodin Vojčeovski, kad, e, proči, kad e, čitate na papiru čini nam se ok, ali kad izgovorite to, a vaše pre, ime? Janoš. On je član e, revizorskog suda i hvala vam što ste danas s nama. Došli ste iz Luksemburga kako bi prisustvovali ovom sastanku. Predstavit ćete nam zaključke ovog izvješća. Isto tako e, što se tiče e, znači članka 1.1.8 ZRP-a je usvojila neke dodatne odredbe u okviru refite. Mi ćemo govoriti znači o oba izvješća, a prvo ćemo govoriti o izvješću revizorskog suda. Hvala vam puno, gospodine predsjedniče ovog odbora, štovani zastupnici Europskog parlamenta. Prvo bih vam želio zahvaliti na ovoj prilici da vam prezentiramo pred odborom za ribarstvo naše izvješće. To nije baš često slučaj da rezultate svojih naših studija predstavljamo ovakvim stručnim odborima e, parlamenta, jer obično to prezentacije radimo pred odborom KONT uvijek i proračunskom odboru parlamenta. Ali mislim da je ovo jako dobro da ste nas pozvali jer napokon to je vaš resor i dobro je da se ovdje vodi isto rasprava o tome. Pitanje financijske revizije. Dakle, cilj naše revizije bio je odgovoriti na pitanje da li Evropska unija ima učinkoviti sustav kontrola u ribarstvu, a mislim odgovor još uvijek nismo uspjeli sa jednoznačno pronaći. 2007. smo proveli zadnju reviziju na tom području. A nakon toga je išla reforma cijele uredbe o nadzoru u ribarstvu i zemlje članice su u nekim područjima zaista ostvarile velike napretke. Međutim, tijekom revizije smo na nekim područjima i našli poprilične slabosti. Evropska unija još uvijek nema zapravo dovoljno učinkovit sustav kontrola kako bi podprla ciljeve uredbe koja je u tom donijela. Sad nešto kratko o tim slabostima gdje, gdje zapravo zakazuje. I još prije toga da vam kažem, posjetili smo Veliku Britaniju, Španjolsku, Italiju i Francusku tijekom naše revizije da vidimo, to su dakle glavne zemlje članice koje koje su zapravo najjače na e, tržištu dakle na tržištu riba i ribarskih ribljih proizvoda i općenito ribarstva najjače snage u Europi. E sad što smo našli? Našli smo velike razlike između nacionalnih upisnika, nacionalnih registara i ovih e, očevidnika, upisnika, dakle Evropske unije. Postojali su različiti podaci u ta dva registra. To je već prvi problem bio. Jedan učinkoviti sustav kontrole zahtjeva zahtjeva da se dakle unesu kompletni podaci koji su potpuno jednoznačni i isti. Zatim druga velika slabost to je bio sustav nadzora i to preko satelita sljed, sljedivost brodova. Dakle, samo 9% 9% plovila nije bilo ni pod kakvim nadzorom jer nisu bili povezani da se preko satelitskog nadzora uopće mogu slijediti. Zatim, raspodjela kvota. Pronašli smo da neke zemlje članice dozvoljavaju proizvođačkim organizacijama da one upravljaju kvotama, dodijeljenim kvotama i da tu nije baš bilo ni malo transparentno kako se to onda odvijalo i to je bilo teško identificirati uopće ko će biti onda korisnik ovih e, ribolovnih mogućnosti i ko će moći ići u ribolov. Četvrta najvažnija, dakle najveća slabost koju smo mi uočili, bitna slabost, to su bile aktivnosti o podaci o samom ribarstvu, nisu bile uopće ni dovoljno kompletne, niti pouzdane. Jer e, vidjeli smo da su inspekcije bile provođene, međutim redovno, ali inspektori nisu dobivali dovoljno dobre informacije. Vidjeli smo naime ogromnih razlika između e, podataka o iskrcaju ulovljene ribe i onih prvih prodaja. Koliko je, koliko je dakle i čega i kako prodano. Zatim, vidjeli smo još jednu slabost, dakle imamo velikih e, razlika među sankcijama za neimplementaciju mjera u zemljama članicama. A to nije nikako dobro jer e, neke zemlje su tu rigidnije, druge vrlo blage, a svi moraju imati iste šanse. Dakle, smatramo da se treba popraviti pouzdanost informacija u svim registrima, očevidnicima, dakle našim evidencijama koje se vode nacionalnim i ovim od Evropske unije. Zatim se mora omogućiti da se i mala ribarska plovila mogu slijediti preko GPS, odnosno satelitskih sustava. I moraju se u generalno jedna jako bitna stvar uskladiti podaci o tome kakav je bio iskrcaj sa onim što imamo o podacima o prvim prodajama ribe s tog broda, jer to sa, upravo govori o tome da to mora odgovarati istini i biti usklađeno. Hvala lijepo, to bi bile najveće naše nalazi. Um, Hvala gospodine. Sada dajem riječ gospođi Valc. Evo, u crvene haljine, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Dakle, štovani zastupnici, mi bi htjeli isto zahvaliti ovom odboru, što nam daje mogućnost da mi možemo prezentirati naše vlastite rezultate naše vlastite e, evaluacije zaključaka vijeća za razdoblje 2004. do 2009. i nadalje i da vidimo koje mjeri je to sve skupa dobro implementirano i usklađeno sa našim propisima. To je bila inače prva evaluacija te vrste koje smo mi poduzeli. Šta smo radili? Procjenjivali smo status implementacije uredbe o kontroli kao i statusu naše kompletne ribarske politike pet godina nakon što je to stupilo na snagu. I zatim smo onda analizirali da li je uopće prikladna ta uredba za svoju svrhu i to da li se ona zapravo njena primjena dovoljno jednostavna i da li se može i ne stvara li njeno provođenje prevelike administrativne i druge terete i troškove. Dokumenti su otvoreni, dokumenti o tome su objavljeni 24. travnja nakon vrlo, vrlo dubinskih analiza i sveobuhvatnih razgovora sa svim dionicima. I sad sam htjeli zahvaliti Europskom parlamentu na vrlo, vrlo važne potpori koje smo dobili tijekom tog našeg čitavog rada i podsjetiti da smo održali u ožujku 2016. radionicu na kojoj smo imali dovoljno prostora i vremena da dubinski razmotrimo će cijeli sustav nadzora. Koji su sad bili rezultati naše vlastite evaluacije primjene te uredbe o nadzoru? Prvo, to su jako dobre vijesti. Mi smo potvrdili našem evaluaciji da je uredba doista donijela dodanu vrijednost u sustav nadzora. Sve u svemu smo vidjeli da je to usklađeno sa ribarstvenom politikom i da se povećao stupanj usklađenosti među svim zemljama članicama. Nema sumnje da je sadašnji okvir bitno popravio i zapravo racionalizirao kompletan sustav nadzora u ribarstvu u Europskoj uniji, kakav je bio do 2009. Dakle, ovo nakon 2009. je to bitno poboljšalo i osim toga mislim da možemo i ove zadnje preporuke koje nam je dao Europski revizorski sud i to ove godine 2017. možemo apsolutno uzeti u obzir i primijeniti. Dakle, aktivnosti kontrole bazirane na procjeni rizika, zatim međusektorska suradnja, to su sve i čitav niz drugih elemenata koje sud naveo, svi su to bitni faktori za uspjeh. Dakle, agencija koja postoji, Europska za nadzor pomorstva, isto tu odigrala ključnu ulogu, posebno edukacija njihovih inspektora, kao i pojačanje koordinacije i bolje suradnje među zemljama članicama. Ali nije baš sve tako jako dobro. Naime, još uvijek ima prostora za poboljšanje i treba više raditi, kao što ste upravo čuli od iz ove studije koje je napravio revizorski sud bilo kako bilo, puna implementacija još uvijek nije u cijelosti postignuta na više područja. A to doista mm, onda prijeti da potkopa našu zajedničku ribarstvenu politiku kao i jednake šanse, jednake mogućnosti za sve koji sudjeluju u ribarstvu, sve ribare, individualne pojedince i sve ostale dionike u tom sektoru. Prema tome, to se odnosi i na kršenja, to se odnosi i na nejednakost sankcija među zemljama članicama u slučaju kršenja propisa. Odnosi se na mogućnost sljedivosti praćenja brodova, kao i to da je problem između neusklađenosti podataka između iskrca i prvih prodaja i kako ćemo to sad razriješiti. Mi se nadamo da ćemo bolje surađivati sa zemljama članicama kako bi im osigurali njihovu kompletnu usklađenost sa svim normama i standardima, zatim ćemo se pozabaviti implementacijskim planom kroz redovno sastanke sa zemljama članicama, a pritom se nećemo ustezati od e, iniciranja različitih postupaka, ako treba i sudskih, zbog kršenja propisa, ako utvrdimo da su se kršili, kao i izgovaranje sankcija. Nadalje, mislimo da ćemo kompletno ove evaluacijsko izvješće uskladiti sa svim onim e, preporukama koje je dao revizorski sud i na tome raditi. Sad da vam kažem šta će još biti potrebno. S jedne strane se to odnosi na trenutne izuzeća za malo ribarstvo, priobalno ribarstvo, zatim pogotovo njihovo izuzeće iz elektronskog nadzora i prijavljivanja ulova kompletnog, izlova, zatim usklađivanje sa E, mogućnošću praćanja i sljedivosti tih plovila na moru kako ne bismo razlike tolike stvarali među svim sudionicima i svi imali iste šanse. Još jedan primjer koji je bio vrlo očiti i koji je već spomenut, to je bila ta vrlo važna obaveza iskrcaja kompletnog ulova. To je jako važna stvar i mi ćemo se pobrinuti da u budućnosti imamo adekvatne instrumente i oruđa na raspolaganju kako bi to mogli nadzirati. A očito je da bi trebala postojati nekakva oruđa koja će nam pomoći kontrolirati rekreativno sportsko ribarstvo. I na kraju sve preporuke iz koje nam je dao revizorski sud govore o tome da bi se odredbe o mogućem sankcioniranju trebale još doraditi, precizirati i onda bolje primjenjivati. Ukratko da kažemo, mi smo zapravo negdje pri istim našim zaključcima kao i revizorski sud. S jedne strane naša evaluacija pokazuje vrlo jasno da se sustav sam po sebi popravio, popravio, da se usklađivanje i poštivanje uredbe već popravio, da se situacija jednake pozicije, dakle harmonizacije pozicije za sve dionike isto popravila, ali sam sustav sankcija treba još jedan puta vidjeti i jer to sve prijeti da ugrozi, ako se ne bude provelo i ne bude poštivalo u cijelosti, prijeti ugrožavanjem i rušenjem ugleda Evropske unije. Na kraju sretna sam što vam danas mogu reći da smo na političkoj razini odlučili da lansiramo reviziju cijele uredbe o kontroli i da ćemo poduzeti potrebne sve radove sljedećih, mislim, napore sljedećih mjeseci već, kako bi to što je prije moguće dovršili. To znači naravno da ćemo poduzeti i prikladne konzultacije sa svim dionicima, uključujući Europski parlament i to e, u okviru naše izrade procjene učinka prije nego što se bacimo na izradu samog legislativnog teksta koji nadam se da će biti do 2019. gotov. Toliko o tome, a sada da se vratimo na reviziju uredbe o nadzoru. Mi ćemo apsolutno sve preporuke koje je dao revizorski sud uzeti u obzir kao i preporuke koje su izdane u okviru ovog samoinicijativnog izvješća Europskog parlamenta na vlastitu, inicijativu, dakle izvješće od gospođe Toma, kako da se općenito kontrole u ribarstvu uniformiraju diljem cijele Europske unije. Dakle, to isto tako sve iz tog izvješća uzimo uzet ćemo u obzir. I na kraju, dame i gospodo, dozvolite da vam zahvalimo na svim našim plodonosnim raspravama koje smo o tim temama vodili u prošlosti, kao i svemu onom što, ćemo u budućnosti nastaviti raditi. Hvala, gospođo. Dajem sada riječ e, koordinatorima i članovima parlamenta. Gospodin Mato, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Da, Dakle, u, svi znamo što se e, dogodilo u prijašnjem sazivu. Ja sam bio na otoku La Palma, tamo sam puno pomagao. Dakle, radilo se isključivo o ribarstvenim temama. Izvješće Europskog revizorskog suda je bilo potrebno, da. I dobro je da imamo takva izvješća. pri čemu moram reći da moramo uložiti više truda u kontrole i svakako se radujem što je to utvrđeno, ali situacija je kao i kod svih drugih izvješća. Mnogo toga općenitog je izrečeno, ali možda je izrečeno i dovoljno toga što nije opravdano. To mogu reći kao španjolski zastupnik. Dakle, nije navedeno o kojim državama članicama se radi i ne zna se točno koje su napore e, uložile određene države članice kako bi uklonile ove deficite o kojima govori revizorski sud. Naravno, nije se to moglo zalaziti u pojedinosti, ali u nekoliko točaka se ne slažemo. No dobro, želim naglasiti dvije stvari. Rekli ste da ribarstveni podaci, zatim kontrole, da nisu dovoljno pouzdane i da prodani podaci eh, se ne poklapaju sa iskrcajem. Mi se u Španjolskoj doista trudimo oko toga, možda vi niste imali eh, na raspolaganju ažurirane podatke. No, kao što sam rekao, mi ulažemo doista velik trud. Naravno, mnogo toga još potrebno učiniti, no e, moram ipak reći da se većina flota, ribarstvenih flota u Španjolskoj tekako drži propisa, dakle da ovi podaci e, moraju biti koherentni kada govorimo o prodajnim podacima i o iskrcaju. Mislim da se puno toga poboljšalo od, zadnjeg, e, od zadnje razmjene gledišta. Mi se držimo svega što je propisano i podaci su u skladu sa svime i revizorski sud nam sad prebacuje da moramo još puno toga poboljšati. Evo sada ću završiti. Naravno ima i pozitivnih elemenata u ovom izvješću, no mislim da države članice trebaju razmisliti o tome kako mogu poboljšati manjkavosti. No u svakom slučaju revizorski sud mora uzeti u obzir da mnoga pitanja koja su e, navedena da se već na njima radi. Eh, Hvala, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem na pojašnjenjima. izvješće je trebalo odgovoriti na pitanje da li su kontrolni sustavi, sustavi nadzora dovoljno učinkoviti. Rečeno je da je potrebno revidirati uredbu o kontroli. No, mislim da ne bismo možda trebali mijenjati uredbu, već da se držimo onoga što je propisano. mi naravno e, sada pokušavamo revidirati uredbu koje se ne držimo, pa stoga mene zanima e, da li države članice doista sve provode kako bi trebale, da li e, su sve informacije prijavljene. Primjerice kada se radi o satelitskom nadzoru brodova, možda bi se trebalo također e, pozabaviti kontrolom e, prijavljivanje ulova, iskrcaja ulova, prodajom. Kada bismo imali sve podatke ribarstvenih aktivnosti, to bi bilo dobro ili ako bismo dali sve podatke inspektorima, oni bi onda mogli puno bolje raspolagati e, podacima i uvoditi sankcije ako se netko ne drži propisanoga. Ja to ne razumijem zašto nam je potrebna ponovna revizija uredbe, umjesto da kažemo čekaj malo, imamo sve alate na raspolaganju koji su nam potrebni i onda bismo mogli utvrditi možda da fali transparentnost u nadzoru flota. Dakle, kako ćemo e, postupati ako nemamo transparentnost kada je riječ o brodovima. Dakle, mi moramo i dalje tražiti sve potrebne podatke i moramo tražiti da se uvede veća transparentnost. Pre svega kada govorimo o kvotama. Mislim da je pitanje kvota vrlo netransparentno pitanje. Dakle, mislim da nam treba u cijeloj ribarstvenoj politici veća transparentnost. Inače je to sve na slabim temeljima. I zadnja stvar što je rekao gospodin Mato. Ja bih voljela vidjeti izvješće u kojem se jasno navodi tko što radi. Dakle, one države članice, one države članice, nikad se ne navodi konkretno koje članice. Meni se čini nemojte se, na kraju ću reći nešto pozitivno, ali meni se čini da moramo imati konkretne informacije. Što moramo od koga tražiti? Jer ćemo inače stalno govoriti o nekakvim nagađanjima, ne znamo o kojoj državi govorimo i o kojoj državi riječ kada se govori o manjkavostima u nadzoru. Nadam se da ću konačno dobiti konkretan odgovor. Dakle, prije nego što krenemo u reviziju uredbe o kontroli, možda bismo mogli promijeniti nešto drugo. Na primjer, da od svake države tražimo da ispunjava svoje nadležnosti. No, naravno, ima i pozitivnih strana. Neke stvari su se poboljšale, ali još puno toga je potrebno ispraviti. Ne bi li bilo bolje da koristimo raspoložive informacije, da koristimo raspoloživo oruđe. Mislim da na taj način možemo puno toga poboljšati. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala i revizorskom sudu, Janošu, ne mogu izgovoriti njegovo teško prezime, ali mi smo kolege tako da mislim da možemo otvoreno komunicirati. E, što se tiče ovog e, sukoba e, čini se da je manje iskrcano nego prodano. Kako je to moguće? U sve te kontrole koje provodimo imamo relativnu stabilnost e, za kvotirane stokove. One se dijele po državama članicama, a kvotama se upravlja kroz nacionalna tijela i svaki ribar, svaka brodica koja ide u ribolov mora točno navesti vrste koje su ulovljene, ponovno se vraća i onda mora u dotičnim lukama iskrcati ulov, tamo se provodi kontrola i tijelo tamo, nadzorno tijelo procjenjuje, provodi procjenu. Dakle, to se sve e, također e, registrira u jednom elektronskom dnevniku. Dakle, provodi se procjena, ta procjena se dalje prosljeđuje nacionalnom nadzornom tijelu i ona se kvota reducira. Dakle, to je taj propisani postupak. Ali mi također znamo da u nekim državama članicama dolazi do e, legalnih e, razmjena kvota, 10 do 15%. Pa se onda može dogoditi da jedna država članica ima povećanu kvotu u slučaju određene vrste. Ali to sve treba dokumentirati. Ja ne znam kolika je razlika između iskrcaja i prodaje, to me brine. Dakle, tu treba e, biti vrlo detaljan. pa me zanima otkuda taj ulov. Dakle, moramo se držati referentnih vrijednosti kako ne bi prodavali mladu e, ribu i alat koji je potreban se također kontrolira. To je za mene ključna tema i kako možemo povećati transparentnost kada je riječ o kvotama, kada je riječ o razlikama između iskrcaja i prodaje. To bi mene zanimalo. Merci Werner. Euh, Clara Aguilera. Gracias, presidente. Eh, efectivamente... Hvala, gospodine predsjedniče. Već je to rečeno. Ovdje imamo deficit kada je riječ o kontrolama, ali mislim da postoje manjkavosti kada je riječ o informacijama. Želim naglasiti dvije stvari. Mislim da je gospođa Bilbao to također već rekla. Dakle, bilo bi dobro da znamo o kome govorimo. U izvješću se uvijek govori o nekim državama, ali negdje se ne konkretizira o kojima. I ja smatram da moramo e, uvesti sankcije protiv takvih država. Potrebno bi bilo izraditi tablicu, e, dakle potrebno je analizirati što se događa u pojedinačnim e, zemljama, prije svega u Škotskoj. Naime, kazna odgovara kategoriji prekršaja i, o, i također ekološkom utjecaju. Dakle, radi se također i o vrijednosti ulova i ta vrijednost ulova se može dodati se ukupnom iznosu kazne. Na nacionalnoj razini nije bilo raspoloživih podataka u slučaju Francuske, dakle o uvedenim sankcijama Francuska nije dala na raspolaganje svoje podatke na nacionalnoj razini. Dakle, tu nisu navedene nikakve sankcije kada je riječ o Francuskoj, iako iako nacionalni regulatorni okvir predviđa kazne, ali u praksu, praksi svako javno tijelo samo određuje sankcije bez da uzima sve u obzir. Mislim da je to nedopustivo. Zatim Italija. Tu ne postoji nikakva korelacija između sankcija gospodarskih prednosti pod određenim uvjetima, u određenim slučajevima. Dakle, nacionalna tijela e, omogućavaju da se isplaćuje dvostruka svota, ali to ovisi od tijela do tijela. Zatim Ujedinjena kraljevina. U Ujedinjenoj kraljevini se sasvim rijetko uvode sankcije, kazne. Mislim da je to već simptomatično i da tu imamo jedan velik problem nisu samo kontrole važne, već i usklađivanje sankcija, jer tu se radi o važnim zemljama, tako i moja zemlja. Mi smo se u Španjolskoj doista dali puno truda, vjerojatno moramo još raditi na ovome, ali u ovom izvješću su navedene vrlo uznemirujuće brojke. Mislim da je to vrlo uznemirujuće, različite sankcije od države do države. Ne radi se samo o razlikama, radi se i proizvoljnosti takvih sankcija. To ne vredi za cijelu europsku flotu, već samo za pojedinačne. Zatim kontrolni deficit, deficiti u sustavu kontrole. Mislim da je jako dobro da ovo izvješće revizorskog suda upućuje na njih i dopustite da završim kvote. Iduće izvješće bi prema mojem mišljenju trebalo više govoriti o sustavu raspodjela kvota prema državama članicama. Mislim da tu imamo još puno manevarskog prostora. Jer Također je problem ako ne bude objektivnih problema, e, objektivnih kriterija, onda ćemo imati vrlo velike razlike među flotama. Dakle, ako imamo transparentnost, to nije problem, ali ako se e, kvote dodjeljuju proizvoljno, onda ćemo na kraju imati veliki problem. Ali inače, izvješće je jako dobro. Hvala. También parlamento. Mikrofon, molimo. Puno hvala predsjedavajući. Kao prvo želim se ispričati kada je gospodin Čehovski govorio, nažalost ga nisam e, čuo, ja sam došao malo prekasno. No, čini mi se da je vrlo jasno iz ovog izvješća e, gdje su manjkavosti koje mjere potrebno poduzeti. Što se tiče Španjolske, 2011. u području kontrola je situacija bila dosta teška, ali prema izjavama komisije čini se da je vlada nakon 2011. izradila jedan integralni sustav za uklanjanje ovih manjkavosti. I čini se da su te manjkavosti sada uklonjene. Zahvaljujući sveukupnog plana za kontrolu ribarstva. Španjolski kontrolni sustav je na svjetskoj razini jedino koji ima ovaj sustav certificiranja. Naravno da tu još uvijek postoje deficiti, ali kao što sam rekao, mnogi su već uklonjeni. Postoji jedna manjkavost, ali ne na nacionalnoj razini, već na razini čitave Europe, a to je sveukupna uredba. Dakle, to je rekla, rekao upravo i kolega sa revizorskog suda i kolege iz Europske komisije su to također potvrdili. Dakle, čini se da cijela stvar funkcionira kao loše provedena direktiva. Prevelike su razlike. Dakle, treba nam jedinstvena primjena i jedinstvene sankcije. Što se tiče ove procjene, tu se upućuje na manjkavosti u primjeni određenih odredbi ove uredbe o kontrolama, prije svega kada se govori o sankcijama. Ja mislim da je potrebno revidirati uredbu o kontroli. To je očito i mislim da se skoro svi slažemo oko toga, prije svega kada je riječ o sankcijama. I pozdravljam ono što je rekla predstavnica Europske komisije, da je planirana revizija odnosno da bi trebalo revidirati uredbu o kontroli, ali isto tako i ribarstvenu politiku. Potrebno je ukloniti sve utvrđene deficite, ali to je pravi skandal da nam fali usklađivanje među državama članicama, bez obzira na sankcije. Puno hvala. Merci, Paco. Madame Rodust. Hvala, Paco. Gospođa Rodust, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući, hvala i revizorskom sudu. Ovo je bilo vrlo dobro što smo čuli. Zahvaljujem i prethodnim govornicima. Istina je, kada smo eh, usvajali ribarstvenu politiku, onda smo odlučili da ćemo revidirati uredbu o kontrolama i to eh, je neizostavno jer eh, ona nije kompatibilna sa ribarstvenom politikom, sa zajedničkom ribarstvenom politikom E, jer e, čemu i najbolji zakon ako mi ne kontroliramo njegovu provedbu i želimo putiti na to da 89% europskih flota e, podlježe izuzećima. Znači 89%. Izvješće revizorskog suda i izvješće Europske komisije su uputili na to da brodovi E, nisu, koji su duži od 15 metara e, nisu e, prikladni, pa me zanima što Europska komisija misli o tome da ove iznimke što prije uklonimo, jer mislim da ne može biti da se u 89% slučajeva tako nešto događa. Kada je riječ o brodovima koji nisu obuhvaćeni sustavom nadzora, mislim da su nam tu potrebne nasumične kontrole koje se trenutačno ne provode. Želim se pridružiti svim onim kolegama koji su pitali o kojim državama se radi. Moramo točno znati o kojim državama se radi i zahvalna sam na tome da je Europska komisija rekla da ako dođe do kršenja, da će se uvesti postupak zbog kršenja prava. Pa me zanima koliko će to trajati, dakle koliko traje da se uvede jedan takav postupak zbog kršenja prava, odnosno protiv koga je takav postupak već uveden do sada. Meni se čini da imamo doista e, velikih problema kada je riječ o kontrolama. Pre smo kada se radi o kontrolama, prije svega e, je tu riječ o državama članicama. Ja sam zadužena za e, plan upravljanja Sjevernim morem i u Njemačkoj je tada rečeno e, da ne možemo provoditi kontrole, ali to je nedopustivo. Dakle, ako imamo zakon, onda moramo imati i kontrole. Dakle, ne smije zakon biti prestrog, a istovremeno nemamo kontrole. Mislim da je to vrlo neugodna situacija i sigurna sam da se i drugi slažu sa mnom i molim komisiju da uvede stroža pravila, a što se tiče sadašnje e, uredbe, tu uredbu treba najstrože provoditi, inače radimo uzalud. Čemu zakoni ako se oni ne provode? Puno hvala. Merci, madame Rodust. Avant de passer la parole à... Hvala, gospođo Rodust. Prije nego što dam riječ gospodinu, gospodinu iz revizorskog suda, Že reći ću da ova dva izvješća Komisije revizorskog suda su vrlo instruktivni. Aktivnosti ribarstva e, su e, i kontrole su znači stup e, ZRP-a, no imamo cijeli niz manjkavosti. Prije svega na račun država članica odbor će i komisija će odlučiti da li se treba promijeniti uredba o kontrolama. Ja bih želio inzistirati na tri točke. Prvo, što smo rekli, što se tiče harmonizacije između država članica nemamo e, tu harmonizaciju to je velika manjkavost moramo imati e, znači harmonizaciju procedure, tehnologiju i isto tako e, način provođenja kontrola. Isto tako što se tiče harmonizacija e, sankcija, Klara je rekla da imamo različite sankcije, te je potrebno e, imati harmonizaciju tih sankcija. Zbog toga uredba o kontrolama predviđa dozvole sa bodovima, no imamo velike različitosti u državama članicama i to moramo promijeniti. Treće, učinkovitost kontrola isto tako ovisi o koordinaciji onoga što se događa u državama članicama te koordinaciji sa agencijom za kontrolu ribarstva te sredstva koja su dijeljena agenciji su za nas prioritet. Vidimo da države članice što se tiče suradnje na kontrolama ne surađuju. Moramo imati znači zajedničko upravljanje što se tiče kontrole plovila i tako dalje. Ta sredstva nisu bila korištena, koja su bila namijenjena tom sredstvom i zbog toga što nije bilo dovoljno volje. Potrebno je da države članice objasne tu situaciju. Evo, e, to je ono što sam želio reći. Sada dajem riječ e, gospodinu Božikovskiju. Izvolite, kako bi odgovorio na pitanja. Hvala, gospodine E, predsjedniče. Ja ću govoriti poljski kako bi e, odgovorio preciznije na pitanja. Hvala. Hvala vam u istinu. Svima onima koji su sudjelovali u raspravi te na interesu koji je pokazan za ovo izvješće. A sada imamo pitanja koje smo čuli. Gospodin Mato, gospođa Bilbao su postavili pitanja povezana s našim rezultatima o državama članicama. Naši zaključci i preporuke su opće naravi, ali također e, vidjet ćete u izvješću da postoje različitosti i situacije u državama članicama. Imate dobre prakse, naravno, te Španjolska je predstavljenja kao e, primjer koji se treba slijediti. Isto tako imamo, na primjer, 28 ili 86. E, Vidimo, znači, e, tu situaciju koja je puno bolja u Španjolskoj. Možete da imamo e, na primjer u Španjolskoj situaciju koja je kontrolirala do na primjer u Jedinoj Kraljevini osoba je e, više puta i stotinu puta smo vidjeli da ona krši neka pravila, ali nema nikakvih e, sankcija. Što se tiče ovog, ovih dozvola sa bodovima, također su različitosti u državama članicama. Što se tiče revizije, na koji način primijeniti rezultate bez uzimanja u obzir geografskog eh, kriterija. Kad imate, na primjer, prilog, u prilogu se govori o tome eh, što je eh, posebno i koji su rezultati za svaku državu, ali neki ne žele da se takvi prilozi osmisle. U izvještaju možete pronaći cijeli niz upućivanja na države članice, posebne države članice. Gospođa Bilbao je govorila vezano uz preporuke o izmjenama zakonodavstva. Ako želimo pratiti vozila ispod 12 metara, onda nam je e, izmjena zakonodavstva potrebna. No, s druge strane, mislim da izmjena nije potrebna, nego prije svega moramo bolje primjenjivati ono što je napisano u e, zakonodavnom atku moramo imati učinkovitije sankcije, ali to ne e, znači da trebamo izmijeniti zakonodavstvo na europskoj razini. Potrebno nam je više učinkovitosti u primjeni. E, E, što se tiče procjene e, izvješća, zahvaljujemo onima koji su ga pozitivno ocijenili. Mi smo se susreli sa dionicima, predstavili smo e, izvješće mi medijima, isto tako smo e, se susreli sa organizacijama ribarstva, sa e, ribarima i tako dalje. I svi traže bolju kontrolu, svi govore o tome Vidjeli smo da su prve akcije u tom smislu i poduzete. Komisija je također to potvrdila, te se nadamo da će u budućnosti e, revizorski sud predstaviti komisiji e, izvješće gdje ćemo govoriti o tome da Europska unija ima učinkoviti sustav kontrola u ribarstvu. Nadam se i veselim se takvom izvješću u budućnosti. Hvala, hvala gospodine. A sada dajem riječ gospođi Vajs ako želi. Hvala gospodine predsjedniče, hvala vam što ste mi ponovno dali riječ. Prije svega želim e, e, e, reći da prepoznajemo napore države članice kako bi se, članica kako bi se uskladili sa E, preporukama i odredbama e, uredbe o kontrolama. To nije lagano i situacija se poboljšava. To je dobra vijest. No, s druge strane imamo i e, područja gdje je provedba nedovoljna. Tu moramo u svakom slučaju i dalje nastaviti svoju suradnju sa državama članicama kako bismo primjenjivali bolje standarde, najbolje standarde. Moramo u svakom slučaju se osnivati na akcijskim planovima, moramo ustanoviti okvir koji će omogućiti državama članicama kako bi bolje primijenili pravila. Ako to nije e, dovoljno, onda ćemo koristiti i druga, e, druge instrumente e, ako identificiramo da postoje jasna kršenja prava, e, ako kad govorimo o procedurama zbog kršenja prava, za njih je potrebno više godina i to koristimo kao zadnju mogućnost. No, što se tiče znači fondova za podršku imamo isto tako nedovoljnu provedbu mogu reći da postoji dovoljno sredstva na raspolaganju, no izvršenje nije dovoljno. Što se tiče kolaborativnog pristupa sa državama članicama, to nije dovoljno. Možemo reći da cijeli niz problema će se moći riješiti prije svega revizijom uredbe o kontrolama. E, oni koji ne žele reviziju, želim reći da se ne želimo sad tu upustiti u nekakvu e, revoluciju, želimo da se okvir kontrola e, promjeni, da evoluira jer imamo određene odredbe koje su pisane na takav način da nam e, nije e, znači moguće primijeniti harmonizaciju na najbolji mogući način, posebno što se tiče sankcija i isto tako ovih dozvola sa bodovama. Kad imamo znači ove e, obveze iskrcaja i tako dalje i e, buduće politike ZRP-a reformirane moramo također to uskladiti. Kad govorimo o malom ribarstvu to također moramo uzeti u obzir da, kad govorimo o flotama, samo 11 eh, posto brodova se uzima u obzir, ali kad govorite o tonaži, onda dvije e, trećine e, plovila su uključene u VMS, sustav za nadzor e, plovila. I to je nešto što treba uzeti u obzir. Kad čitamo izvješće revizorskog suda, kad govorimo o različitim instrumentima, oni su također na tržištu, moramo u svakom slučaju analizirati analizirati pomno uredbu o kontrolama. No ono što želimo napraviti revizijom uredbu o kontrolama, ne želimo revoluciju nego evoluciju prije svega. U svakom slučaju na kraju želim reći da što se tiče usklađenosti primjene odredbi na području ribarstva, Agencija za kontrolu ribarstva je ovdje izuzetno važna. Imali smo jučer i usvajanje preporuka vezano znači uz evolucije rada agencije u e, prošlih pet godina. To će nam naravno pomoći da bolje radimo u budućnosti. Hvala. Hvala gospođo Weiss. Mi ćemo sada zaključiti ovaj dio našeg dnevnog reda. Želim zahvaliti svim govornicama, govornicima, posebno gospodinu Vojžekovskiju. Idemo tako... Također želim zahvaliti i revizorskom sudu na vrlo e, dubinski obavljenom poslu. Ovo ovakva izvješću izuzetno važna za E, naš odbor kako bismo procijenili na najbolji način provedbe naših politika. Zahvaljujem vam od srca. Evo, prvo slijedimo političku karijeru, a nakon toga završimo u Revazilskom sudu. Možda ćemo se tamo u budućnosti sresti. Hvala. Ok. Bon, mes chers collègues, nous allons maintenant passer au point 14. Dragi kolege, sada ćemo preći na 14. točku dnevnog reda. Radi se o sljedećem VFO-u, priprema stajališta parlamenta o VFO-u nakon 2020. godine. Radimo se znači o prijedlogu VFO-a nakon 2020. godine. Je dodijeljen eh, SND-u, Klara Aguilera je izvjestiteljica. Danas ćemo također poslušati prezentaciju komisije, a nakon toga ćemo imati razmjenu mišljenja. Zbog toga dajem odmah eh, riječ predstavnik komisije, predstavnici komisije, Dora, izvolite. Gospodine predsjedniče, štovani zastupnici, jako sam zahvalna što nam je parlament i ovaj odbor omogućio danas ovu razmjenu mišljenja. Mm, prvo moram odmah na početku naglasiti kako sam ja ovdje više zato da bih saslušala vaše prioritete i sve ono što čula sve što vi smatrate da su najveće prijetnje i izazovi za razdoblje poslije 2020. Kao što ste vjerojatno svi upućeni i svjesni toga, komisija je već krenula sa svojim bijelom knjigom o tome kako bi trebao izgledati ne samo budućnost Evropske unije, nego u nastavku i kako bi trebao izgledati sljedeći višegodišnji financijski okvir. A sad smo nakon te bijele knjige pripremili i još jedan dokument koji ćemo sljedećeg tjedna 28.6. usvojiti, a to je naša razmatranja kako bi trebala izgledati evropske financije u razdoblju nakon 2020. Dakle, vidite, mi smo u konačnoj fazi našeg završetka razmišljanja. U tom dokumentu, tom komunikaciji će komisija iznijeti svoja bazna stajališta i poglede na financijski okvir za iduće razdoblje, nakon čega kreće razmjena mišljenja sa par Europskim parlamentom, pa onda svim dionicima o tome. Kao što vam mogu reći, mi sada trenutno aktivno još radimo na svojim unutarnjim konzultacijama unutar komisije i pripremamo taj dokument. I potpuno smo svjesni svih potreba koje su tu za razdoblje nakon 2020. kako bi se sve potrebe za sredstvima da bi se zajednička ribarska politika kao i pomorstvo i ribarstvo dakle konkretno poduprli, a isto tako smo svjesni i svih ovih novina koje su u međuvremenu uvedene i prioriteta da se poštuje obaveza iskrcaja. A isto tako i velike obveze da moramo u tom razdoblju sačuvati što je moguće više radnih mjesta u priobalnim područjima. Također svjesni smo i različitih potreba i specifičnih E, osobina pojedinih regija uz more i kao što znate jedan od velikih, jedan od prioriteta upravo našeg povjerenika je bio da se i pokuša regulirati ribarstvo u sredozemlju. Dakle, sve su to bitni elementi koji ulaze u te naše oblikovanje smjernica za donošenje financijskih pregleda i proračuna za, proračun, za pomorstvo i ribarstvo u idućem razdoblju. Mi ćemo generalno govoreći nastaviti podupirati plavu ekonomiju i u tom razdoblju nakon 2020. posebno što se tiče investicija i otvaranja radnih mjesta. I na kraju mi ćemo i dalje se zalagati za jačanje naše međunarodne dimenzije kako bi a u tom, u tom smislu ćemo podupirati i financirati maksimalno inovacije u citavom ovom sektoru ribarstva i pomorstva. Također, planiramo skupa s ovim dokumentom izdati jedan plan rada o tome što kanimo na kojem sektoru, pa konkretno i na ovom pomorstvu i ribarstva, činiti nakon 2020. Evo, također predviđamo i jednu detaljnu obradu svih onih financijskih instrumenata koji će nam biti na raspolaganju nakon 2020. za ovaj sektor ali kao što sam rekla, mm, komisija će krajem sljedećeg tjedna objaviti taj svoj dokument. U međuvremenu smo apsolutno spremni za vaše mišljenje. Gracias, presidente. Bueno, Hvala, predsjedavajući. Danas raspravljamo o višegodišnjem financijskom okviru i mislim da bi to trebala biti relativno kratka rasprava. Što se tiče budućnosti, ja se prije svega brinem zbog Brexita i novih prioriteta koje je potrebno odrediti. Sjećam se još da je rečeno obrana terorizam. Dakle, to su prioriteti obrana vanjskih granica. Naravno da to jesu prioriteti, ali prije toga, prije ovih prioriteta koji su predviđeni u idućem proračunu, to će naravno biti e, odlučujuće, ali sada treba reći da e, slijedi Brexit i povjerenik je također govorio o tome da je jako da će jako puno e, sredstava biti izgubljeno e, u proračunu zbog Brexita. Dakle, mi sada nemamo mogućnost povećanja proračuna zato što države članice nisu spremne na to. A to onda pak znači da što se tiče vlastitih sredstava da o tome sada moramo raspraviti kako dalje. Mislim da bi bilo jako dobro ako bismo ovdje jasno i glasno naglasili svoje prioritete, isto kao što je to učinila Europska komisija, kako onda ne bi ništa bilo ostavljeno po strani i trebali bi u okviru ove rasprave raspravljati o tome e, koliki su postoci. Imamo 0,6% od e, strukturnih fondova, strukturnih fondova za more. Dakle, govorimo o tome da u trenutačnom financijskom okviru 2014. do 2020. ćemo imati 3,6 milijuna eura a to je dakle 0,6% i to je vrlo mali dio, mali postotak kojeg je potrebno prilagoditi potrebama ovog sektora, jer ovaj sektor je vrlo važan. Zatim, ako uzmemo u obzir e, da zajednička ribarstvena politika i njezina reforma, e, ona je bila vrlo opsežna, a mi sada trenutačno e, pokušavamo sve to primijeniti. Dakle, u idućem financijskom okviru potrebno su nam odgovarajuća financijska sredstva kako bi u tome uspjeli. Dakle, trebamo e, održivi prinos ostvariti i e, Dora, gospođa iz Europske komisije je već e, naglasila da povjerenik i Europski parlament su se obvezali da će se pozabaviti problemima sredozemlja. Što se tiče redukcije kvota, ako tu se dođe do nekih izmjena u sektoru, ako dođe do gubitka radnih mjesta, onda moramo znači, iznaći e, načina kako ćemo to kompenzirati. Kada govorimo primjerice o rudarstvu, tu se također uvode nekakve kompenzacijske mjere, pa bismo stoga i mi doista trebali razmisliti o tome da predvidimo održive mjere. To znači da će nam srednje ročno u svakom slučaju doći do gubitka radnih mjesta. To će biti stvarnost s kojom ćemo se morati suočiti. Dakle, kada se radi o sustavu kvota na sredozemlju, e, to će dovesti do e, redukcije fondova i e, možda će potrebno e, biti razmisliti o kompenzacijskim plaćanjima. U svakom slučaju ja mislim da odbor za ribarstvenu politiku bi sada trebao insistirati na tome da je ovaj proračun e, premalen i da 0,6% u idućem okviru treba zadržati ili ako ne zadržati, onda ćemo postupiti kao kod drugih strukturnih fondova. Povjerenik je na zadnjem sastanku odbora rekao da će onda strukturni fondovi ovisiti o drugim sredstvima. Mislim da ovaj fond koji sada imamo treba zaštititi jer s obzirom na probleme u sektoru ribarstva će oni biti potrebni. E, I naravno da nas očekuju troškovi. Dakle, cjelokupna ribarstvena politika i politika mora, to je nešto što bi trebalo biti e, i dalje e, sadržano u ovom višegodišnjem financijskom okviru. I što se tiče europskih kontrola, moram reći da ovdje imamo sada neke nove obveze koje smo preuzeli. Zato bismo u svakom slučaju trebali se zalagati za to da se proračun zadrži ovakav kakav je kako bismo mogli provoditi zajedničku ribarstvenu politiku. Također je važan aspekt i održivost održivost koju svi primjenjuju, o koju se spominju. Dakle, njima, naravno, o tome ovisi naravno i e, očuvanje radnih mjesta. To trebamo svakako imati na umu. U svakom slučaju moramo predvidjeti kompenzacijske mjere, kao što sam već naglasila. Inače, stalno govorimo o manjim flotama, o malom ribarstvu i o tome bi također trebalo raspravljati. Sada imamo nekakve određene programe za njih. I tu također postoje određeni problemi. Svakako me zanima što će reći kolege. svi koji imaju nešto za reći na ovu temu i mislim da mi kao odbor se moramo založiti za to da se uzme u obzir i socijalna dimenzija u ovom proračunu. Dakle, ne radi se samo o financijskim i gospodarskim pitanjima. Mislim da je 0,6% sredstava jako malo, ali to nam je nužno potrebno ako želimo ostvariti bolje društvo. To je dakle naš cilj, toliko od mene, pa me sada zanima što će reći kolege. Merci Clara. Werner Kuhn. Als äh, Schattenberichterstatter für die EVP-Fraktion. Kao za EPP želim zahvaliti gospođi Aguileri na njezinom izvješću i u velikoj većini stvari se slažemo. Kada pogledamo pogledate višegodišnji financijski okvir i pregovore o preračunu 2014. Moram reći da smo sa 6,4 milijarde eura na 7 godina da nismo dobili baš prevelik udio. Kada pak pogledate kakva je situacija u poljoprivredi i očuvanju resursa, prirodnih resursa, oni dobivaju u poljoprivrede 40%, a mi ne dobivamo ništa, iako i mi do, doprinosimo očuvanju prirodnih resursa. Nadamo se da će nakon 2020. i države članice biti spremne na to da 1% svog bruto društvenog proizvoda daju za proračun i socijalne izdatke unutar Europske unije. Velika Britanija izlazi iz EU, to svi znamo. To je 18 milijardi eura, naravno oni onda ni neće primati plaćanja ali to je bio neto doprinos od 4 do 5 milijardi eura koji će nam nedostajati, koji ćemo morati nekako kompenzirati. Ali slažem se sa Klarom da sa ZRP-om i postizanjem cilja e, da održivo da imamo održivo ribarstvenu politiku da s ovom niskom razinom koju sada imamo kada je riječ o e, mogućnostima e, za male tradicionalne ribare da su nam e, potrebna veća sredstva i to ću vam sada prikazati na jednom konkretnom primjeru a to je situacija njemačkih ribara na Baltiku i tu smo imali mogućnost privremene obustave za ribare tamo gdje smo mogli isplatiti kompenzacijsku isplatu. I to je bilo sufinancirano. I mislim da je to jako dobar primjer za to kako se onda i ribarstvena aktivnost može smanjiti, a s druge strane ribari zbog toga ne moraju ispaštati. Dakle, samo e, privremeno dok se ponovno ta razina ne poveća. 11% od tih 6,4 milijardi, dakle manje od 1% imamo na raspolaganje u godinu dana i time upravlja Europska unija. Možda stručnjaci nešto mogu tu reći, tu se radi o razmeni informacija, umrežavanju platformi, morsko istraživanje i tako dalje, a ostatak oko 90% tim novcima upravljaju države članice. No danas smo također čuli izvješće o kada je predano izvješće o zadnjoj proračunskoj godini, da su države članice vrlo jako okljevale kada se radi o programima zajednice, zajedničkim programima. I kada pogledamo kakve su e, razlike u različitim ribolovnim područjima, onda me to doista čudi. Dakle, zajedno sa Europskom komisijom i e, vijećem e, smo neke stvari odlučili, ali ono što se događa u državama članicama, to je nešto sasvim drugo. Ponekad one uopće nisu zaslužile isplate i doista o tome moramo razmisliti. Mi uopće ne znamo E, koliko će toga biti preneseno u iduću proračunsku godinu. U svakom slučaju ovdje treba porazgovarati sa vijećem i sa državama članicama da li je opće potrebno da kada ribarstveni e, pogon e, dobije premiju za privremenu obustavu rada, da li je to sustav koji funkcionira? Mislim da to nema smisla. Htio sam vam na ovom konkretnom primjeru pokazati da moramo one resurse koje imamo na raspolaganju koristiti. I naravno prije svega tu se radi o osiguranju i stvaranju radnih mjesta, poticanju lokalnog razvoja, prodaji, preradi. Dakle, trebamo održati dodanu vrijednost zajedno sa zadrugama. Moramo stvoriti kapacitete skladištenja, kapacitete hlađenja robe. A ne da vi prodajete e, file ribe za e, euro i pol, a onda se on dalje prodaje za 15 eura. Dakle, svi smo u istome čamcu. Što se tiče prikupljanja podataka, tu imamo 520 milijuna eura. To baš nije mali iznos kako bismo mogli dobro upravljati stokovima, kako bi mogli raditi e, temeljeno na znanstvenim činjenicama. Zatim kontrola i provedba, to smo upravo čuli. 580 milijuna eura države članice imaju na raspolaganju za kontrole. Ne znam da li su oni povukli e, sva ta sredstva. Dakle, za financiranje od 2020. u idućem periodu u dogovoru sa Carmen Aguilerom trebaju nam sredstva za poticanje ribarstva kako bi ostali konkurentno, ekološko i održivo, ali također je potrebno uzeti i socioekonomsku komponentu u obzir, a ne samo one biološke aspekte. Dakle, kako se cijeli ovaj sektor razvija, da li su cijene dovoljne kako bi se osiguralo i e, male ribare, zatim e, akvakultura i poticanje integrirane politike mora. Naš cilj bi trebao biti da kao prvo bolje koristimo resurse koji su nam na raspolaganju. Dakle, radi se samo o 1% proračuna za ribarstvenu politiku i održivo korištenje prirodnih resursa. Hvala. Merci Werner. Isabel Thomas. Hvala Werner. Isabel Thomas, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Ispričavam se Klari, jer sam e, čula samo jedan dio njezinog izlaganja, došla sam e, kasnije, kasnila sam, no ono što sam čula i od naše kolege da idemo u istom pravcu. Ja sam izvjestitelj za višegodišnji financijski proračun u okviru odbora za proračun i ono što je bilo rečeno je da s jedne strane a s druge strane novi troškovi, posebno što se tiče obrane, koji će biti uključeni vjerojatno u budući financijski obrat, račun, e, proračun, da ćemo morati biti vrlo oprezni što se tiče same zajedničke ribarstvene politike. Jer, moram reći, nema politike ako nema proračuna. Ako želimo da ribarstvena politika e, bude dostojna svojim ciljevima, onda moramo se boriti za proračun. Radi se o malom proračunu, proračunu i moramo se boriti svim sredstvima. Ne znam što e, parlament priprema jer rasprava o budućem VFO-u je otvoren već e, nekoliko mjeseci. Imaćemo ćemo znači prvi nacrt, prvu viziju povjednika Rotingera 28. lipnja i u tom trenutku ćemo vidjeti koje su glavne linije, no jasno je da ćemo se morati boriti. Sve ono što je rečeno ja dijelim, a moramo imati na umu da Brexit neće samo e, značiti znači ti i manje sredstava u proračunu Europske unije, nego nego će imati i reperkusije na naše aktivnosti i to vjerojatno svim državama članicama Europske unije rekao, željela sam reći osim na Mediteranu, ali zaboravila sam e, raspravu sa našim britanskim prijateljima. Izuzetno je važno da, će, da imamo na umu te posljedice na aktivnost i zbog toga moramo u budućem VFO-u e, predvidjeti posebnu e, omotnicu kako bi ublažili te e, učinke i te učinke koji će dovesti zbilja u velike probleme određene e, profesije na području ribarstva. A drugo želim e, inzistirati i na iskrcaju. Zašto? Zato što je to izuzetno važno, to je jedna odredba zajedničke ribarstvene politike. U okviru te politike ćemo morati evaluirati tu mjeru, a kada ćemo to evaluirati, onda ćemo shvatiti da je puno posla pred nama i da nismo napravili ono što je potrebno posebno što se tiče e, sredstava koje smo uložili ni na području opreme ili istraživanja kad govorimo znači o selektivnosti ribarskih plovila. U tom smislu e, ćemo imati sigurno i potrebu ustanovljavanje e, plana za selektivnost ja sam povjereniku i pisala u tom smislu. Kad govorimo o kontrolama, sakupljanju podataka i tako dalje, slažem se sa svime onim što je rečeno. A drugo, e, kad budemo branili e, znači sam Europski fond za pomorsko, e, pomorstvo i ribarstvo, sigurno će nam se predsta, isto tako predbaciti i provedba ovog fonda za 2014. godinu godinu. Naravno kasna provedba. Neki će govoriti o tome da troškovi nisu bili dovoljni. E, zašto je provedba bila tako kasna? to nije e, greška ni samog teritorija, regija, ni bilo čega drugoga, nego ono što je važno je da operativni programi su se ustanovili vrlo e, kasno i nakon toga je provedba isto tako kasnila. Ne znam da li je to sad e, greška država članica ili komisije, za mene je to misteri, ali to ne bi sada trebalo biti opravdanje za neke buduće e, znači, mjere štednje u okviru ZRP-a. Hvala, Klara, izvoli. Hvala. Želim se svima zahvaliti. Čini mi se da imamo sreće. Izabel Toma je izvjestiteljica i ona je naša saveznica. A osim toga jako dobro poznaje ovaj sektor, tako da je jako dobro da možemo računati na nju i da se ona tako dobro razumije u ovaj sektor. Ona je doista upoznata sa svim problemima, tako da to stvar čini puno lakše. Što se tiče rezultata evaluacije, mislim da li neće biti baš dobri, jer e, došlo je do vrlo velikog kašnjenja u provedbi. Države članice su prekasno poslala je podatke komisiji, i ne znam e, gdje leži greška, tko je kriv, no svejedno. U svakom slučaju e, to je prekasno provedeno i to će naravno imati implikacije na konačne rezultate U svakom slučaju mi ćemo se dobro pripremiti. Ja ću uzeti sve u obzir što je rečeno danas, što ste vi rekli. Također je rečeno da moramo inzistirati na određenom postotku. Zatim što se tiče iskrcaja ulova, e, moramo biti vrlo ambiciozni, ali moramo biti i realistični. Zajednička ribarstvena politika je vrlo teško područje i mi prije svega želimo postići održivost. No, naravno, to je povezano i sa troškovima, a mi e, moramo moći snositi te troškove u budućnosti. Hvala Matijasu i Izabeli e, na odličnoj suradnji i mi nećemo odustati od svojih ciljeva i nadalje ćemo insistirati na interesima ovog sektora. E, Hvala. Klara? Da, u svakom slučaju moramo povećati naš proračun, a moram reći da ćemo imati razmjenu e, gledišta 12. i 13. E, De, mislim da ćemo imati e, glasanje u odboru 9. i 10. 10. ove godine, te usvajanje u odboru za proračun 22. 23. 11. ove godine. To se još mora potvrditi. Osim Rik Karda, ni Valeze, ni Brijano, ni Afronte nisu ovdje. Kad govorimo o ovoj misiji u Maderi, e, predlažem da izvješće o misiji u Maderi e, odgodimo za sljedeći sastanak, e, kad budu svi ovdje. Oni koji nisu ovdje nikada se više neće moći prijaviti za neko putovanje. Sasvim jednostavno. pas Da oni koji e, znači ne sudjeluju na izvješćima i isto tako na saslušanjima niko ne bi onda bio dio tih misija. Moram reći da u srijedu, jednu srijedu smo bili samo četiri, a sada ću i zapisivati imena. Kad se tiče tog saslušanja, mi smo promijenili datume, to smo napravili tako da, da se to saslušanje održi u srijedu, a na kraju nismo imali nikoga, četiri ili pet osoba su bile ovdje i mislim da je to potpuno neprihvatljivo. A sada prelazimo na e, razmjenu e, gledišta s komisijom o delegiranim i provedbenim aktima. Imamo četiri e, delegirana akta, delegirana uredba kojom se uspostavljaju mjere očuvanja radi zaštite pomorskog okoliša u Sjevernom moru. E, rok za prigovor je produžen za 24. lipanj, e, znači to je preksutra. Imamo delegiranu uredbu u kojem se ustanovljaju mjere očuvanja za zaštitu pomorskog okoliša u Baltičkom moru. Prigovor do 2.7. E, delegirana uredba za uspostavljanje plana odbacivanja ulova za neke male pelagijske ribolove i industrijski ribolov. Prigovori do 24.7. te E, delegirana uredba kojom se izmjenjuje uredba vezano za raspodjelu sredstava u okviru direktnog upravljanja za ciljeve, ciljeve integrirane politike znači e, na području ribarstva i isto tako ZRP-a. To je nešto što, oko čega smo se složili. Moram reći da, znači što se tiče ove delegirane uredbe, imamo e, za prigovor rok do 12.8. Sada dajem riječ predstavnici komisije, a nakon toga drugim članovima dajem riječ. Evo samo nekoliko riječi o onom zadnjem delegiranom aktu koji smo spomenuli. To je zapravo delegirani akt koji treba izmijeniti određena financijska sredstva dodjeljena za izravno upravljanje prema ovom višegodišnjem financijskom okviru. I kao što smo jutros rekli, mi sad ponovno preraspodjeljujemo novce koji su već e, bili usmjereni i odobreni u originalnom prošlom višegodišnjem financijskom okviru. 19% e, sredstava koja su preostala za rezerve idu na ove vrlo važne akcije a to je uglavnom im je cilj kako bi članice, zemlje članice mogle iznijeti različite projekte u, to pogotovo na području nadzora plovila u cilju naravno um, provedbe nadzora koji je nametnut u revidiranoj, nadzora plovila koji nam je nametnuto u revidiranoj ribarstvenoj politici. E sad mi se nadamo da ćemo u tome uspjeti jer u tri godine smo do sad imali samo jedan projekt koji je na tu temu prezentiran, dakle u okviru tog dijela našeg financijskog okvira, a kao rezultat smo onda doista izgubili 23 milijuna eura odobrenih sredstava. e sad, s obzirom na takve rezultate loše u prošlom razdoblju, komisija je u skladu s našom obvezom da ipak učinkovito upravljamo europskim proračunom, predlažemo da se promijeni namjena da se ta, raspodijele ta sredstva za one aktivnosti za koje znamo da postoji velika potreba za njima kod naših dionika. Dakle, s jedne strane želimo promovirati investicije i rast u pomorskoj industriji i pomorstvu i plavom gospodarstvu, a s druge strane želimo dobrovoljne priloge u regionalnim pomorskim organizacijama dati kako bi one mogle izaći sa vrlo konkretnim projektima i prijedlozima za, sredozem, za prostor sredozemlja koliko sam shvatili, velika je razočarenje bilo što ta što nismo uspjeli do sada više učiniti na tom području, ali mi mislimo da je ipak najpametnije sad u ovoj fazi zamijeniti ta, dakle, već odobrena sredstva iz nepotroš, koja su ostala nepotrošena i prenamijeniti ih za ovo što nam sad treba i kako znamo, recimo, mi smo imali već sad projekt za kako da inicirati karijere u plave karijere, takozvane, odnosno mm, kompletno nove, nova zvanja unutar plavog gospodarstva. Prošle godine smo imali onda i plave etikete, plave oznake i svašta. I imali smo tom prilikom šest puta više zahtjeva nego što za financiranjem različitih projekata šest puta više zahtjeva nego što je uopće bilo sredstava u proračunu na raspolaganju. Toliko su se ljudi trgnuli i krenuli raditi. Prema tome mi sad mislimo da ćemo sa ovim sredstvima koje ćemo prenamijeniti, a ostale su pretekle tri godine iz ostalih nekih rubrika, učiniti i puno postići. E sada očekujemo vaše komentare. E, Hvala, Dora. Što se tiče ova tri prva akta ne predstavljaju problem, ali što se tiče ove delegirane uredbe, već sam rekao Mislim eh, da su države članice neodgovorne i da se ne mogu složiti kako bi uspostavili neke mjere. Ja kad sam bio znači izvjestitelj eh, za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, eh, mislio sam da ćemo moći računati na države članice što se tiče kontrola, da će se oni moći porazumjeti i u okviru trijaloga s vijećem smo se dogovorili da u okviru te omotnice e, uložimo više sredstava kako bi države članice organizirale veće kontrole. Nakon toga vidimo da se to E, nije dogodilo, to se, on, te države članice to nisu napravile i u tom smislu su e, e, bile potpuno neodgovorne. U tom smislu je poslano pismo vijeću. mi govorimo kako žalimo takvu situaciju i isto tako želimo da se ona više ne ponovi. A kad se tiče raspodjele sredstava, Dora, e, mislim da je to dobar način korištenja sredstava, jer inače taj novac bi bio izgubljen. Zbog toga je dobro da se u naš sektor ponovo, e, znači, ubrizgaju ta sredstva, posebno što se tiče stvaranja radnih mjesta, mjesta. Sve su to konkretni projekti, posebno kad govorimo o plavom gospodarstvu, ali ne smijemo ni u kojem slučaju smetnuti s, uma tu neodgovornost naših država članica. To je nešto što moramo e, i reći vijeću. Hvala, dragi kolege. Imate li kakvih e, primjedbi vezano uz ove provedbene i delegirane akte? Ako ne, onda će prevoditelji neki od vas biti sretni. Ponekad nam manjka vremena, a sada moram reći da smo malo ranije završili. Isto tako vam želim e, potvrditi da smo dobili preporuke e, koordinatora. Preporuke koordinatora su preporuče, e, su podijeljene. Sve se vrlo dobro jučer ujutro odvilo. Ako svaki put bude tako, zbilja bi bilo to super. E, ja sad e, proglašavam da su preporuke e, koordinatora usvojene, a sada imamo sljedeće sastanke, znači u srijedu 12.7. od 9 do 12.30 do 15.18.30 u četvrtak 13.7. od 9 do 12.30. Da, dobro se odvila taj sastanak se zbilja jako dobro odvio, e, koordinatori su se zbilja složili oko svega. Ponekad je to zbilja jako teško, a ovaj put smo zbilja radili sa zadovoljstvom. Ne znam da li je to zato što je to bio moj